životnog e, pitanja i nultu toleranciju za genitalno sakaćenje žena. Sada ću dakle, predati riječ gospođi Garcia Perez koja je autorica pitanja. Hvala predsjedniče. Sakačenje žena smatra se kršenje ljudskih prava i žena i djevojaka. To je neravnopravnost e, između rodova. Ekstreman je to način diskriminacije žena. Ovo, e, sakačenje žena, događa se i na maloljetnicima i kršenje je to prava djece. Pravo djeteta na zdravlje, i na neoskvrnutost. 180 milijuna žena u svijetu e, danas e, pati od posljedica ove prakse. U rujnu 2014. godine Ujedinjeni narodi su e, potaknuli rezoluciju kako bi se nastojalo genitalno sakačenje ženja zaustaviti. Članice se time e, mole da se izrade strategije kako bi ova praksa bila u konačnici suzbijena. E, izobrazba medicinskog osoblja, ali i političara i lokalnih e, rukovodećih kadrova kako bi se dobila e, potpora ženama i djeci, odnosno curicama, kako ne bi bile sakačene. Ona je zastupnica za suzbijanje ovog postupka, neću nikada zaboraviti što se dogodilo 12 E, godina sam imala. Moja sestra deset godina. U ljeto smo bili kod naših djedova i baka. Jedno jutro smo odvedeni našoj teti i tu našu tetu smo vrlo rado posjećivali. Nisam ništa očekivala. Moja teta me odvela u kupaonicu i nekoliko žena se bacilo na mene, bacili su me na pod i raširili su moje noge. Ja sam plakala, derala se, nisam vidjela što se događa, ali sam osjetila što da se e, obrazivalo. me. E, strahovito puno krvi sam izgubila, plakala sam, ali ne smiješ plakati mi je rečeno, ne smiješ plakati, sada si žena. Tada se pridružila moja majka i ona je plakala, ona nas je ljubila, međutim nije mogla ništa učiniti u Africi. E, obitelj oca je ona koja ima pravo e, na život i smrt. Rečeno je da žena mora biti otporna, da žena mora moći podnijeti bol. I to je ono što je zaista iskaz svjedokinje iz prve ruke. Milijuna žena, pa čak i u Europi, koje su žrtve neravnopravnosti. U zemljama Europske unije gdje postoje žene koje su žrtve e, sakačenja, ova praksa se doga najčešće u državama porijekla. Vrlo e, često postoje i naznake da ovo sakačenje žena se događa i u Europi. Postoje studija, e, mjesta promatračkog mjesta e, Institut za ravnopravnost spolova gdje se kaže da se ova praksa provodi u Europskoj uniji. U 2013. godine Europska unija je e, izdala e, dakle priopćenje i komunikaciju pod naslovom prema ukidanju genitalnog sakačenja žena. Zbog toga bismo željeli iskoristiti ovu raspravu da postavimo pitanje komisije koje je na neki način mjere poduzela što se može pod podupreti e, države članice i na koji način kako bi se zakonodavni okviri, odnosno tekstove koje će e, dovesti do toga da se ovome stane na kraj. Kako može biti sigurni da tematika pravosuđa i unutarnjih poslova može biti povezane sa postojećim kompromisima, odnosno obavezama da se suzbije genitalno sakačanje žena. Ima i drugih tema, međutim htjela bih čuti vaš odgovor. Koje su konkretno mjere mjere koje će komisija poduzeti kako bi se ovdje pomoglo i tražiteljicama azila jer su bile žrtve genitalnom sakačenju. Vidite, e, to se velik broj pitanja koja nas e, na neki način brinu. Ako u praksi postanemo konkretni, ukoliko to učinimo sa političkim naglaskom, ukoliko želimo suzbiti upravo ovo, tada to mora biti prioritet na čitavoj svjetskoj razini. Ukoliko e, ne realiziramo i ne provedemo ove zakone, tada se temeljna prava žena i djevojčica, e, njihove psihičke i e, fizičko sakačenje nećemo moći spriječiti e, neće moći štititi ni svoja vlastita djeca. Ne smijemo e, isto tako smetnuti sumo suradnju međunarodnih institucija i javnih služba te civilnih društava. U Europi moramo imati suzbijanje nasilja pod svaku cijenu koje nema mjesta u Europi 21. stoljeća. Ukoliko dakle želimo uh, imati bilo kakve uh, preduvjete, postoje kultura, međutim ljudska prava su na prvom mjestu. Hvala gospođa Garcia Perez. Riječ ima gospođa Jourova u ime komisije. Uh, I want to thank the parliament and namely Madame Garcia Perez želim zahvaliti parlamentu i gospođi Gracija Perez na naporima da se okonča ova e, praksa e, sakačenja žena e, i za provođenje e, komunikacije od 25. E, studenog 2013. godine. E, komisija čvrsto potvrđuje svoje stajalište protiv kršenja prava žena uključujući sakačenje žena. To je kršenje prava žena i djeteta, narušava tjelesni integritet žene, narušava im zdravlje doživotno, a može dovesti i do smrti. E, komisija zajedno sa službom za vanjsko djelovanje e, radi na e, e, akcijama e, za koje smo se opredijelili u komunikaciji. Što radimo da bismo povećali znanje o ovoj praksi? možda postoji čak 125 milijuna žrtava u cijelom svijetu, od toga 500 tisuća u Europskoj uniji. Imamo vrlo malo pouzdanih informacija o tome kako, e, gdje i po kome, od koga se obavlja e, sakačenje e, i nalaženje tih informacija je jedno od naših e, glavnih prioriteta. Zajedno s Europskim institutom za rodnu ravnopravnost izradit ćemo metodologiju i pokazatelje kako bismo razotkrili tu praksu u Europskoj uniji. Studije će nam pokazati više o tome koji su razlozi e, zbog kojih useljenici provode ili napuštaju ovu praksu u Europskoj uniji i to će nam pomoći izraditi učinkovitu strategiju za okončanje ove prakse E, što ćemo učiniti na sprječavanju? Kako bismo doveli do društvenih promjena da bi obitelji napustile ovu tradiciju, e, samo pravno djelovanje nije dovoljno. Upravo zbog toga komisija podržave i nadalje će podržavati e, rad na terenu kako bi se okončala ta praksa i u Europskoj uniji i u inozemstvu. U tu svrhu komisija će uskoro e, pozvati na prijedloge za 4,5 milijuna eura za projekte kako bi se spriječilo, informiralo i borilo protiv štetnih praksa u Europskoj uniji. Komisija trenutno financira e, četiri nacionalne e, kampanje e, za podizanje svijesti u Europskoj uniji koji se izričito bave sakačenjem žena. Mi ćemo podržavati sve projekte na terenu e, koji se bore protiv te prakse uključujući onima e, koji se odnose na pravdu, e, na pravosuđe i na ženska prava. Izradit će se platforma za osobe koje e, po svojoj profesiji dolaze u dodir sa usugroženim ženama i žrtvama i zahvaljujem vam na tome danas ovdje. E, komisija radi na tome da uključi sakačenje žena u komunikaciju koja bi dala smjernice državama članicama o integriranim sustavima zaštite djece. Na koji način štitimo žrtve? E, direktiva o pravima žrtve treba biti e, e, usvojena u domaća zakonodavstva u studenome 2015. godine. Žrtve trebaju imati lak pristup s specijaliziranim službama e, koje će ih štititi od e, tjelesne ili e, duševne štete za vrijeme istraga. Radi se na provedbi te direktive. E, najnovija akcija je bila prošli tjedan 6. veljače, a to je Međunarodni dan za nultu toleranciju e, e, genitalnog sakačenja žena. Također se dijele materijali preko platforme e-pravda za zdravstvene radnike. E, rekla bih nešto i o vanjskoj dimenziji našeg rada. Pristup pravdi e, i zaštita svih prava žena uključujući i pravo da ne trpe zbog tradicionalnih štetnih praksi su dio strategije Europske unije za vanjsko djelovanje za žene. E, kako bismo promicali rodnu ravnopravnost koristimo e, političke dijaloge, dijaloge o ljudskim pravima sa vladama partnerima gdje govorimo o pitanjima ljudskih prava, o pitanjima zdravlja žena. E, kao drugo mi također podržavamo inicijative za zastupanje i lobiranje e, kako bi se donijele adekvatne nacionalne politike za ženska prava i kao treće podržavamo inicijative za izgradnju kapaciteta i za e, podizanje svijesti u svim sektorima društva jednom godišnje e, organizira se edukacija koja je konkretno za rodna pitanja unutar Europske e, službe za vanjsko djelovanje. E, to se obavlja e, u svim misijama i institucijama Europske unije i državama članicama. Od 2012. godine Amnesty International je pozvan održati jednu sesiju o sakačenju žena. Hvala na pozornosti. Hvala gospođo, započet ćemo s ovim e, popisom govornika, većinski ženskim. Gospođa Lagrip ima dvije minute riječ u ime Evropski pučana. Hvala predsjedavajuće. Prigodom ovog međunarodnog dana nulte razne tolerancije prema genitalnom sakćenju žena, Evropski pučani u sudjeluju u toj borbi za iskorjenjenje tih e, groznih, e, tog groznog sakačenja, taj apsolutni skandal mora prekin, prestati svugdje u svijetu svake godine. E, skoro 3 milijuna žena, mlad, djevojaka i curica proživljavaju tu pravu torturu, tu, to genitalno sakačenje koje se i dalje održava zbog nekih kulturnih vjerskih tradicija po navodnim znacima. I evo u Uniji imamo e, i na svijetu ima 500 milijuna žena koje su tome izložene. Mi u ime Pučana pozdravljamo i uvijek pozdravljamo angažman e, Europske komisije i plan djelovanja koji je predstavljen u e, studenom 2013. ali žalimo što taj plan djelovanja koji je navodno jako ambiciozan nije sadržao, sadržavao precizne, precizan kalendar rokove koji su trebali omogućiti da se ocjenjuju ocjenjuje napredak njegov što također nije sadržavao e, popis konkretnih e, učinkovitih e, mjera kako bi se ojačalo borbu protiv eh, tih, tog genitalnog sakačenja. Dakle, primam na znanje, gospođo povrednice, ove jako precizne stvari, vaš angažman eh, i eh, popis budućih radnji koje ste nam ovdje detaljno iznijeli. primamo to na znanje, to, ide u pravom smjeru i odgovara cilju koji cilj ovog usmenog pitanja koji, na, imao za cilj da dakle, da se ide dalje, da imamo pravi E, program s preciznim inicijativama i ne čekajmo godinu dana da se ponovno radimo ovdje god, e, da se bavimo ovim pitanjem, dakle mi ćemo e, budno motriti. Hvala, gospođa Arna ima dvije minute u ime socijalista demokrata. Hvala predsjednice, hvala povjerenice na vašem izlaganju o u biti katalogu mjera e, koje će provesti Europska komisija koje bi mogla. Naravno mogli bismo se obradovati ovim dosta istrpnim katalogom koji se tiče i pristupa zdravlju i zaštiti djevojaka i žena, koji se tiče isto tako e, tražitelja azila i isto tako promičbu te e, akcije u okviru komisije za borbu protiv e, sakaćenja. No istovremeno slažem se s ovim što je rekla kolegica, dakle nemamo preciznih e, rokova, dakle mi smo čuli katalog mjera koji ste nam iznijeli, ali što to je sa eh, rokovima. Dakle, sami ste rekli da je teško prikupljati podatke, ali što je s tim prikupljanjem podataka? Naime, danas je teško dokazati da su države članice pokrenule učinkovite postupke, kako ih vi onda možete ocjenjivati kada se danas kaže da eh, međunarodna zaštita tih eh, djevojaka E, je tako da one ne smiju biti podvrgnute opasnosti protjerivanja u nekim zemljama. E, istovremeno postoje neke pod navnim znacima sigurne zemlje za koje se kaže da e, se ne bave genitalnim sakačenjima. Istovremeno znamo da neke regije tih navodnih sigurnih zemalja se bave gentalnim sakačenjem. onda nam se odgovara da ih se ne šalju u te regije. Pa zato kad dolazite iz sjevera, iz neke zemlje, onda vas se pošalje e, na jug, pa to nije baš najbolje rješenje. Dakle, postoji veliki broj nepoznanica glede onoga što države e, poduzimaju u borbi protiv tog sakač, genitalnog sakačenja. Vi nam danas iznosite ovaj katalog dobrih mjera protiv tog genitalnog sakačenja, ali ja bih htjela znati što konkretno vijeće, e, odnosno nudite glede ovog kataloga dobrih mjera komisije. Hvala. Hvala sada na dvije minute ima gospođa von Štorč u ime europskih europskog Poštovana predsjednice, kolegice, eh, dame, problem genitalnog sakačenja čini se da nije europski problem. Pojam čini se kao da je to problem afričkih plemena i njihovih rituala. Ne, eh, tome nije tako. Taj problem je uvezen u Europu i kod nas postoji ovo ovaj gnusni čin koji se odvija nad ženama. Što se tiče ovih, e, dakle, sakačenja nad ženama, tko to provodi kao religioznu praksu, taj ne pripada u naš kulturni krug, ne pripada nam i ne može biti integriran u ovo društvo sakačenje žena niti ćemo tolerirati, niti ćemo prihvatiti. E, ljudi kod nas ne smiju biti sakačeni. Ni muškarci, ni žene, ni dječaci, ni djevojčice, niti bebe. Kratko i jasno. Što se tiče e, zvjerstava u Africi, dozvolite da kažem nešto. Djevojke i žene trebaju pomoć. Žene i Računa se da je to otprilike 150 milijuna žena i djevojaka, svake godine još dodatnih 2 milijuna. E, mnogima u ovoj kući će to postati previše i neće im odgovarati jer ovdje na neki način e, grade nekakva nepovjerenstva. Velik dio pomoći e, odvija se kroz humanitarne organizacije, e, protestantske, dakle, mizerior, e, kršćanskih e, udruga i tako dalje. To se mora istaknuti. Vrlo često u parlamentu imamo dojam da su kršćani ljudi drugog reda. Ako ponekad nedeljom ide u crkvu, kao da je blizak kršćanskom fundamentu talizmu, a tko svake nedelje odlazi u crku, toga se proziva talibanom, kršćanskim talibanom. Dozvolite da istaknem da su to kršćanske humanitarne organizacije koji i čiji rad je izuzetno, izuzetno hvale vrijedan. Hvala. U ime Aldeja gospođa Berder ima riječ na dvije minute. Hvala. Oduševljena sam e, ovime što je rekla povjerenica o provedbi ovog e, plana akcija e, za borbu protiv ove užasne prakse genitalne sakačenja žena. Svi stalno citiramo brojke o broju žrtava, ali u stvari ne znamo točno koliko djevojčica se sakati svake godine jer nemamo pouzdane podatke. Možemo samo reći da ranjive djevojčice iz izoliranih dijelova e, od naših zajednica su najugroženije. Kako ćemo se boriti protiv ove prakse ako ne znamo njene razmjere? E, komisija e, se opredijelila da pomogne zemljama članicama podići svijesti i dati edukaciju onima koji se profesionalno bave zdravljem žena i dolaze s njima u kontakt. Međutim, znamo da oni slabo znaju nešto o tome. E, jedan liječnik je rekao da mu e, nikada nije dana nikakva edukacija niti za vrijeme studija niti kasnije. Mi moramo obučiti liječnike, e, nastavnike, profesore i druge kako bi to prepoznali i znaju što poduzeti. Edukacija traje samo nekoliko dana, a može pomoći da ranjive djevojčice ne moraju do kraja života živjeti s posljedicama te prakse. E, dobar je početak početi e, sa, s edukacijom profesionalaca, ali to nije dovoljno. Svi zajedno moramo raditi na tome, o tome govoriti, e, podržavati hrabre žene koje ne dopuštaju da se njihove kćerke sakate. Moramo prepoznati prve znakove upozorenja i oduprijeti se. Hvala, minuta i pol, gospođi Bjork u ime Guja. Hvala. Genitalno žena je vid, e, zastrašujući vid nasilja prema ženama. To je patriarhalno nasilje koje se odvija u različitim kontekstima, ali iz koje se vrši uvijek nad ženama. Svaki vid nasilja nad ženama i curicama nešto je što je duboko korijenjeno u naše tradicije. Ja se žestoko protivim tim, tom genetskom sakćenju žena. Trebamo apsolutno raditi na e, borbi protiv toga i to treba uključiti u širi vid borbe e, nasilja protiv žena i djevojaka i curica. Moramo ovdje imati i žensku solidarnost i svi zajedno raditi kako bi žene i djevojke mogle biti zaštićene od tog, e, mogle živjeti zaštićene od tog nasilja. To nasilje koje je sistematično dio kulture. Sjetimo se vremena kada su se spaljivale vještice. To nasilje duboko je ukorinjeno u naš svakodnevni život. Nasilje protiv e, žene djevojaka, nasilje protiv ljudskih prava. Iz tog razloga naš odbor zaštitu ljudskih prava izložio je zakonodavni prijedlog e, kako bi se jednom za svakda e, prestao s tim nasiljem. Hvala dvije minute, gospodin Sebastija, u ime zelenih. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti povjerenici što je s nama ovdje i isto tako zahvaliti se izvjestiteljici, odnosno e, uputeljici pitanja, zahvaliti. Ja sam muškarac, u manjini sam. E, ova tematika, međutim, ne zanima samo žene, već e, sveukupno društvo. Imamo ogromnu razliku između djelovanja i riječi komisije. E, dakle, e, komunikacija je izuzetno dobra koja je dala e, komisija, međutim nema konkretnih koraka, nemamo vremenski okvir. Dakle, ovdje se radi o zločinu, zločinu koji treba uslijediti, odnosno koji treba svakako sudbiti. E, Evropska unija koja e, se temelji na temeljnim pravima i mora to učiniti jer e, vrlo često mlade žene se šalju u treće zemlje kako bi ih se tamo sakatile. Sve one osobe koje, se, koje to čine mora ih se moći osuditi u Europi. Kada će komisija djelovati kako bi ova direktiva bila provedena? Kada je ovdje riječ o zločinima protiv žena, to nije samo pravno pitanje. 41 e, slučaj koji je u Europi procesuiran, usprkos 500 tisuća žrtava ili 800 tisuća žena koji se nalaze u uvjetima ugrožavanja. Dakle, ti slučajeve ne dolaze pred sud, e, niti se zaustavljaju ove slučajeve u svom okruženju. Moramo zaustaviti, moraju te žene znati da su europske institucije na njihove strane. Moramo e, investirati u programe obrazovanja, jer upravo temeljni uvjeti za ovaj zločin su neimaština i neobrazovanje. Treba nam e, vrlo odgovorna imigracijska politika i politika azila koja je humanitarna Treba nam ukupno djelovanje Europske unije. Hvala. U ime FDD minuta za gospođu Bor. Zahvaljujem. E postoje deseci tisuća slučajeva genitalnog sakačenja žena u Ujedinjenoj kraljevini, a nijedna osoba nije osuđena. E, propala politika e, multikulturalizma je dovela do ovoga. Ujedinjena kraljevina je e, izabrala svoje zastupnike koji okreću glavu od ove praksu kako ne bi uvrijedili manjinske zajednice, kako ih ne bi prozvali rasisti je li politička klasa suviše prestrašena da bi govorila protiv ove prakse upravo ti ljudi su, e, su iznevjerili e, tisuće djevojčica i žena e, koje su osakačene u ime te kulturne prakse. Treba zaštititi djecu i to mora biti prioritet, a ne takozvana politička ispravnost. Gospođo jedan plavi karton, samo ćemo jedan dati, s obzirom da ih moramo ograničiti, pristajete li odgovoriti na plavi karton? Gospodin Verder, imate riječ. mora se više učiniti da se bori protiv genitalnog sakačeva žena. Zašto onda UKIP nije glasao za parlamentarnu rezoluciju e, od 13. prosinca koja to osuđuje? E, UKIP bi bolje trebao staviti na stranu svoju ideologiju koja je protiv Europske unije i surađivati da promijenimo svijet na bolje. Pa ja nisam bila ovdje kada je e, to bilo na dnevnom redu. Ja sam novi zastupnik, ali liberalni demokrati e, su i kako krivi za multikulturalizam e, i tu političku tobožnju ispravnost. To je sramota. Majer ima na jednu minutu. Ja, Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Zamislite da ste, imate 15 godina i na temelju bolesnog rituala vaši spolni organi se djelomice bez ikakvih povoda odstranjuju. Jedan važan dio ženstvenosti E, sakačenje genitalnih organa žena, to je nešto strašno. U čitavom svijetu postoji 125 milijuna žrtava, u Europskoj uniji 500 tisuća. U mnogim zemljama sakačenje je kažnjivo djelo, kao u Nizozemskoj. 28 tisuća e, obrezanih žena koje dolaze iz Somalije, Egipta ili Eritreje u, sa našim otvorenim granicama ne samo da uvozimo stotine tisuća imigranata, već i ovaj e, strašan fenomen kao što je to sakačenje. Ne donosi ništa da ove visoke fraze, ovo multikulturalno razglabanje, oni koji to čine moraju e, vidjeti e, u ovim praksama zaustavite ove masovne imigracije i islamizaciju. Završavamo s ovim prvim krugom sada. Počinjemo sad s gospođom Esteras Perot na dvije minute. Hvala predsjednice. Mi u ime Pučana osuđujemo genitalno sakaćenje žena što predstavlja njusan čin. Svaki šest minuta jedna djevojka je žrtva tog, te prakse. 28 zemalja i dalje to provode. Ne radi se to o tradicijama, vjeri, kulturi, nasilju. Tu se radi o e, kulturi, tradiciji. Tu se radi o nasilju i o zločinima. Alter Luther King je govorio da je uvijek pravi trenutak da se djeluje ispravno. Aktivistički e, model u Arijski odlučila je prekinuti s tišinom i ispričati i svjedočiti o svom slučaju kada je bila agentalno usakaćena, kada je imala tri godine i to je uradio član njenog klana. Govorila nam je o svom slučaju i postala je glasnogovornica u uh, e, Ujedinim narodima. Noći, e, brašno noći muškarac gentalno zakrti svoju ženu i ako se to ne uradi, onda je ona protjerana poput prostitutke. U biti tamo se smatra da žene moraju biti gentalno zakrčene kako bi žene bile žene i kako bi se dobio dokaz njihovog dječanstva i nakon e, tog gentalnog sakričenja žene su žrtve bolesti, e, psihičkih, tjelesnih, e, čitav svoj život. U Somaliji se kaže kako ono što se nas tiče, tiče se i drugih. I iz tog razloga tražimo od komisije više političke rješenosti kako bi se iskorijenilo gensko sakaćenje žena. Mi tražimo prevenciju i e, represiju, ali e, prvenstveno iskorjenjenje te prakse na svijetu. Hvala gospođo Borde, ima riječ na jednu minutu dirnuta sam svojim susretima e, sa osobama e, koje rade protiv genitalnog sakačenja žena. One pokazuju da zajedno možemo početi e, dovoditi do promjena ti problemi ne prolaze pa moramo zajedno s civilnim društvom e, javno progovoriti kako bismo krenuli ka cilju nulte tolerancije da bismo to učinili moramo poticati lokalne zajednice da svjedoče o svojim iskustvima oni koji su proživjeli genitalno sakaćenje žena trebaju o tome govoriti kako bismo srušili tabu i stigmu koja prate taj ritual. Trebamo pomoći profesionalcima, e, liječnicima, pravnicima i drugima e, kako bismo pokazali da se o tome treba boriti i kod kuće i u inozemstvu. Treba otvoreno govoriti o toj praksi, treba izmijeniti naš način govora o tome kako bi žrtve postale oni koji imaju prava. Hvala. Gospođo. Hvala gospođo Gospođa Žitnanska ima riječ na jednu minutu i pol. Hvala, predsjedavajuća. Kada sam prije nekoliko godina pročitala knjigu Pustinska ruža, moram reći da sam bio doslovno šokiran. Nikad nisam čula za tu pojavu, to što se radi ženama. Nikad za to nisam čula, a to se i dan danas radi. Čak i danas postoje brojne žene i djevojke koje su podvrgnute ovoj groznoj praksi. I to je nešto što se ne može opravdati niti e, zbog nekih zdravstvenih pitanja. Mnoge žene e, izgube puno krvi, neki podlježu i zato je stvarno potrebno da mi osudimo ovaj, ovu pojavu da to bude zakonom zabranjeno u nekim e, afričkim zemljama poput oboje e, slonovače. Tako da mi ovdje moramo napraviti sve što je našoj mogući da spriječimo takve, takva djela i da kaznimo one koji to rade, a isto tako i roditelje koji dopuštaju da se to dogodi njihovim čerima. Hvala. Gospođa Bečera ima riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Što se tiče dakle sakačenje, to je brutalan čin protiv ljudskih prava i tu moramo imati zaista stopu nulte tolerancije. Nije dovoljno i ne može biti dovoljno da se uzme religija ili e, uobičajeno pravo kao temelj sakačenje je teroristički čin kako bi se žena na neki način postala borbenim oružjem. Pola milijuna žena u našim europskim zemljama su i Trebaju nam posebne mjere, treba nam Europska banka podataka, treba nam novac i akcijski plan kako koji ćemo realizirati. Ratifikacija Istanbulske e, e, deklaracije, to moraju biti prioriteti. E, Robert Mugvage koji je dobio nagradu Saharova, koji je kazao ukoliko se osakati žena, to je žena, to je moja kćer, to je moja majka i netko drugi. Hvala. Hvala, gospođa Valina ima riječ na jednu minutu. Hvala, predsjednice. sakaćenje je jedna od e, najnasilnijih e, praksa i e, povreda prava žena i djevojaka. To je najekstremniji vid domi, patriarhalne dominacije nad ženama. Iz tog razloga treba priznati ovaj fenomen kao vrstu progona žena i to treba staviti u E, povelju o zaštiti izbjeglica i isto tako staviti u povelju ujednih naroda i predsjednice to će, e, povjerenice, to će biti teško napraviti dok god države poput zemlje e, protjeruju odnos izbjeglice i to je nešto što se tiče svih žena i svih muškaraca koji vjeruju u pravdu za sva ljudska bića, jednakost i ne postoji opravdano nikakvo opravdanje. Hvala gospodin Korea, ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća, dame i gospodo, ovdje na dama. Govorimo o brojkama, dakle ovo je barbarski čin, nema drugog, druge riječi. Dakle, oko 3 milijuna žena godišnje su žrtve e, genetskog zakačenja. 150 tisuća u Europskoj uniji. Dakle, veliki broj tih dijela dešava se u Europskoj uniji. Infubulacija, obrezivanje i tako dalje. Dakle, sve to e, fizičko ali i psihičko nasilje. Žene su žrtve te prakse e, uskraćuje im se njihova seksualnost i ovo je, doista barbarski bar, barbarski činovi. Dakle, moramo djelovati preventivno, Plan djelovanja je možda nešto zanimljivo, ali moramo se baviti pravom na tim pitanjem kako bismo imali u obzir e, potencijalne žrtve. Gospodin Godar, jedna minuta. Hvala predsjedavajuća. Kako ne odobriti nultu toleranciju protiv genitalnog sakćenja žena. To su barbarske prakse koje su suprotne našoj kulturi i tradicijama u Europi. To se tiče dakle 175 milijuna žena i curica u svijetu, ali osobito 150 e, njih u Europi, što je skandalozno. Europska unija ohrabrila je masivnu imigraciju bez e, uzmanju u obzir e, asimilacije i tradicija, naših tradicija vi sada govorite o jamčenju zaštite žrtvama e, postupkom azila, ali posljedice takvih mjera su da se potakne tu praksu u zemljama porijekla e, tako što bi to moglo biti novi način e, dobivanja azila. Suprotno tome, države, članice moraju osuditi tu praksu i to, to je nadležnost, isključiva nadležnost država i europska nadležnost tu nema ništa za novo za dodati. Gospođa Gabriel, dvije minute. Predsjedavajuća, hvala. Podsjećam, ne postoji kulturna, tradicionalna, vjerska e, isprika koja može tako sakačenje opravdati. Moramo sve poduzeti kako bismo stavili kraj tim zločinima. Želim insistirati na pet stvari. prvo, kada je riječ o komunikaciji iz studenog 2013. si slažemo kraj. Ekstremna žurnost e, je e, na snazi i moramo imati rokove za provedbu ovih ciljeva. Zatim inzistiram na e, ključnoj ulozi Europskog instituta za jednakost polova kako bi pomogla državama članicama. Treće, vanjski ti aspekt genskog sakćenja žena. E, ovdje moramo potpunosti koherentno e, surađivati vi povjerenice, viska predstavnica, viski predstavnik za viska prava, e, visoki predstavnik za humanitarnu pomoć. Moramo komplementarno djelovati kako bismo imali holistički pristup. Četvrto, mislim da je jako važno da započnemo razmišljati o uzmanju obzira gensk, genetskog sakačenja u migracijskoj politici, dakle bilo da se radi o e, kandidatima za azil bilo da se radi o mladim imigranticama i opasnosti e, njihovog slanja u zemlju porijekla kako bi e, proživjele to sakačenje i zatim ne smijemo upasti u zamku toleriranja medicinskog sakaćenja, jer to je ipak sakaćenje i ne smijemo zamijeniti zlo drugim zlom na taj način. Hvala. Hvala gospođo. Gospođo Rodriguez, imate riječ na jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ovdje zaista postoji važno pitanje. Ne može biti opravdanje za genitalno sakačenje žena. Ne može se to opravdati religijom, kulturom, e, niti u, obaj, običajima. 500.000 e, žena u Europskoj uniji koje se sakati, 125 milijuna žena izvan Europske unije, 180.000 ovdje u Europi mogu biti usakačene. Ne postoji jamstvo za te žene e, čak u Europskoj uniji postoji opasnost da ih se obreže i da ih se sakati i u Europi postoje sredo e, srednjevječne, e, dakle sakašenje genitalnih organa, barbarska Europa, apatična Europa koja se ne bavi ovim brojkama i ovim osobama koje stoje iza ovih brojki. E, gospođo povjerenice, da ne možete potvrditi ove brojke ste kazali, da li su to 100, 150 tisuća ili 500 tisuća žena koje su pogođene, pa zar je time tema manja, u nekoliko godina ćemo biti razočarani zbog svih ovih brojke koje nisu nisu potvrđeni i dalje će se osobe e, dalje sakatiti. A Europska unija mora poduzeti konkretne mjere i Europska unija. Hvala gospođo, vaše vrijeme isteklo. Gospođo Višnjevski, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Gospođo povjerenice, vrlo pažljivo sam slušala ovu raspravu i zaista sam razočarana. E, po nekoliko puta, po deveti puta imamo dan e, tolerancije, nulte tolerancije protiv e, genitalnog sakačenja žene. Deveti puta. I kakva je situacija danas? 140 tisuća žena u e, se sakati u svijetu. Dva miliona žena svake godine je pogođeno. Pola milijuna žena je pogođeno tim u Europskoj uniji. To su strašne brojke i strašne činjenice da danas u 21. stoljeću dolazi do ovih statističkih praksi. Ja sam slušala što ste kazali i zaista ne vidim ništa konkretnog što biste bili iskazali. Možemo još dugo raspravljati o tome, ali neće postati ništa konkretno što će time ženama pomoći. Ko zastupa ove žene? Ako danas se ne zauzmemo za njihove živote, gospođo povjerenice, koje su konkretne mjere koje predlažete? Gospodin jednu minutu. Hvala. Štovane hvala gospođo povjerenice. Mislim da našu raspravu moramo staviti u ispravan kontekst. Tema nije kršćanska, e, kršćanstvo u Europi. Riječ je o tome da moramo započeti rješavati ovu dramu. I večeras smo čuli rasističke ispade sloboda žena, samoodređenje žena, ovo je tema ne e, oskvrnuća žena u Europi. Ukoliko doista smatramo da je potrebno da se nasilje e, muškaraca nad ženama spriječi koji se događa na razno razne načine kroz patriarhalno društvo, onda znamo da ne smijemo više dugo čekati. Moramo zahtijevati da Europska unija e, pristupi konvenciji iz Istambula i važno je da i e, ratifikacija se dogodi u državama članicama. Eurostat e, ima o svemu statističke podatke, ali ne jasne predložbe o ovom problemu u Europi. Mislim da na današnji dan e, moramo, kada vidimo da imamo i danje žrtve u sredozemlju, moramo... Gospodin, vrijeme Hvala povjerenice, gospođo Jourova, ja sam bila ovdje godinu dana eh, i slušala komunikaciju o genetskom sakričenju žena. Nakon godinu dana to se tiče i dalje milijuna žena i djevojaka u Europi i drugdje. Mi ovdje govorimo o zlostavljanju djece. To je zločin, to treba biti tretirano kao zločin. Eh, postoje zakoni kojima, prema kojima je genetsko E, gentalno e, sakćenje djevojčica e, zločin, odnosno kazneno djevo. kako bismo iskorijenili tu praksu u Europi moramo iskorijeniti nekažnjivost, ali isto tako moramo poboljšati odgoj informiranje o tome svemu i o rizicima ove barbarske prakse koja izaziva tjelesnu i psihičku duševnu e, bol. I isto tako moram podržati hrabre žene koje se usuđuju ustati protiv tih e, e, starih tradicija. Kao u Senegal postoji nevjerojatan rad NGO, nevladne organizacije Toskan koja ohrabruje žene da u svojim zajednicama djeluju protiv toga, ali kako bismo bili učinkoviti na terenu moramo poštovati i pokazati poštovanje prema kulturi, tradiciji, ali nikad ne smijemo pristati da nasilje protiv djece može biti opravdano kulturnom, kulturnom tradicijom i vjerom, e, religijom. Dakle, povjerenice, molim vas da e, konkretizirate e, svoje dobre mjere. E, hvala. Gospodin Nilsson, imate riječ na jednu minutu. Hvala. Gensko sakćenje žena stara je tradicija koju treba iskorijeniti. Tu mora biti nuta razne tolerancije. Milijuni žena osuđuju ovaj fenomen koji je usprko svemu i dalje tabu. Problem nije isključivo tjelesni, već i duševne prirode i iz tog razloga trebamo intenzivno raditi na obavještavanju, senzibilizaciji e, glede ovog problema. Moramo imati vanjsku politiku koja će zaštiti žene, e, od ovih e, pritisaka. Margot Wallström iz Švedske e, uspostavila jednu feminističku vanjsku politiku koju treba, s kojom treba nastaviti, moramo štiti žene i dalje. Hvala gospođa Gerling, imate riječ na jednu minutu. Hvala gospođo povjerenice. Svi se ovdje slažemo da je genitalno sakačenje žena jedan od najbarbarskih načina nadzora nad seksualnošću žene i cijelim njenom životom. Pitanje je danas što možemo učiniti da to spriječimo u Europi. Mislim da je sjajno da smo se svi okupili i da razgovaramo o tome što poduzeti i vrijeme je da krenemo s tim. E, premalo postoji sudskih tužbi treba e, treba provoditi zakone moramo imati uspješne kaznene progone kako bismo pokazali uspjeh ove politike e, unatoč e, što je 1,4 milijuna funti e, e, premijer dodijelio u tu svrhu, jedan liječnik je oslobođen krivnje jer mu nije rečeno za genitalno sakačenje žena. Dakle, mi moramo raditi na toj kampanji i dalje. Violência contra as mulheres é uma violação grave dos seus direitos e dos direitos das crianças também, causando lesões irreparáveis e, eh, To je jedan od najgorih oblika nasilja protiv žena eh, koje dovedi eh, do narušavanja fizičkog i duševnog zdravlja i može dovesti do smrti. To je jedan od najbrutalnijih čina patrijarha protiv žena taj zločin se odvija na jedan nevidljiv način, ali da bismo borili protiv toga, e, tu borbu ne možemo odvojiti od šire borbe e, protiv nastojanja da se ženama ograniče seksualna i druga prava, e, obrazovanje, zdravstvena njega obzirom da Europska unija nameće e, užasnu makroekonomsku koordinaciju e, mi e, moramo to primijeniti u svojim državama žene moraju uživati svoja prava u potpunosti Gospođo Mater, imate riječ. Hvala. 2006. godine je ovaj parlament po prvi puta govorio o ovom pitanju i o tome koliko je važno brzo postupiti na europskoj razini. To se temeljilo na ideji da unatoč tome što se ova praksa temelji e, u kulturama koje se razlikuju od naše, e, mnoge od žena koje moraju živjeti s posljedicama te prakse žive u Europskoj uniji. E, u studenom 2013. godine komisija koju vi ovdje zastupate navela je niz E, stvari koje treba poduzeti da se okonča ova barbarska praksa, ali ne postoje rokovi e, što znači da nije moguće ocijeniti učinkovitost tih mjera. Zato moramo e, uložiti veliki napor, moramo podržati države članice u provedbi međunarodnih pravila koje zabranjuju to, tu praksu i uz to e, trebamo podupirati žrtve i zajednice u veljači 6. E, 5. i 6. veljače e, bio je Međunarodni dan nulte tolerancije za genitalno sakaćenje žena, ali ako doista želimo okončati ovu praksu, moramo prijeći s riječi na dijela. Hvala gospodin Martin Marić. Hvala Evo vidim da se mali broj muškaraca javio na ovu glede ove ozbiljne teme genitalnog sakaćenja žena. Šteta. E, no, ovo je nešto što se tiče i muškaraca. Pazimo na ove riječi genitalno sakaćenje žena. O čemu se tu radi? Dakle, o tome da se sakati žena, da ih se povrijeđuje, da ih se ubija ponekad. To su stalne torture, to je stalno mučenje i to sakaćenje je ilustracija duboko ukorijenjene nejednakosti između muškaraca i žena. Sami ste to rekli. Ovo nije samo afrički problem, ovo se tiče i Europe. Što nam je činiti? Sada trebamo raditi na senzibiliziranju, ali osobito na favoriziranju promjene mentaliteta, po ohrabriti ratifikaciju konvencije iz Istanbula. Trebamo također razmišljati o sustavu azila koji bi uzeo razmatranje ovu veliku pošast koja nije ni osuđena u brojnim zemljama. Ove žene žene nisu žrtve, već su borci, kao što je to rekao dr. Mukwege, i borbu trebamo voditi s njima. Hvala. Hvala gospođa Jimenez na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. E, jedna slika vredi više od tisuću riječi i izgubit ću riječi ukoliko ovu, vidim ovu sliku žene sa nožem koji čini ovaj zločin je zaista e, e, genitalni organi, ukoliko ih se namjerno sakati, to je barbarstvo. I ukoliko muškarci žive s tim barbarstvom i ukoliko ti muškarci kažu da vole da e, žene tako izgledaju, kako to uopće može biti na bilo koji način lijepo za njih da osjećaju teške boli, djeca umiru prilikom poroda. Ja sam bila devet godina, rekao je da idemo na parti, odvezo me u autu i čudilo me da moje braće i sestra nisu još sa mnom. Samo jedna žena nas je pratila, jedna žena sa nožem u ruci. To je bilo u Španjolskoj u studenom 2003. godine. Najveći broj zakačenja se događa izvan Evropske unije, zbog toga postoji sporazum Španjolske gdje se roditelje moraju obvezati da neće sakatiti svoju djecu. To je protokol, e, mora se provesti u čitavoj Europskoj uniji. Treba nam pravni instrumenti, financijska sredstva kako bi zaštitili žrtve. Trebamo suzbijanje ovih e, vjerskih uvjerenja. Moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti kako bi ovaj nož nestao, kako bi ovaj nož nestao i zaštitio se život tisuća žena i djevojica. Gospodin Čavitjute, minutu i pol. Ah, hvala. E, genitalno sakačenje žena koje se vrši na djevojčicama je duboko ukorijenjena tradicija u nekim dijelovima svijeta, ali je istovremeno jedan od najokrutnijih načina mučenja žena i izraz neravnopravnosti žena. E, to je kršenje prava žena na sigurnost, e, na zdravlje, da ne budu mučene. Danas tisuće žena u Europi su podvrgnute ili e, su ugrožene od genitalnog sakačenja žena e, institut e, za rodnu ravnopravnost kaže da je sudski procesuirano samo 41 slučaj to je jako malo stoga Europska unija mora najprije osigurati učinkovitu provedbu kaznene odgovornosti mora kazneno procesuirati počinitelje

135 milijuna djece koje se podvrgavaju ovakvim činima e, u Africi, Eritreji, Egiptu, e, Gineja, ovaj fenomen obuhvaća 90% žena. Žrtve se nalaze u Europi, u mojoj državi Italije, gdje prema najnovim procjenama postoji 40 tisuća žena koje se podvrgavaju ovoj brutalnoj praksi, koje ne mogu imati više seksualno zadovoljstvo, njihov život je teško narušen. Moramo izboriti se za zakonske, e, zakonsku praksu i moramo podržati žrtve, moramo startati informativnu kampanju koja je usmjerena upravo u tom smjeru koji neće dozvoliti da se ovakvi rituali, plemenski rituali budu opravdani e, nekakvim e, bivšim i Regner, minuta. Hvala gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Vi ste govorili o ogromnom broju ili istovjetnim dakle porukama koje smo ovdje iznijeli. Bilo ljevaca, bilo desnica, e, bilo koji klub zastupnika. Mi se zalažemo da svi zajedno kao zastupnici daje sakačenje, e, omalovažavanje čovjekovog čovjeka i a to je ujedno i završni zaključak koji svi zajedno djelamo da Europska unija s tim u vezi ne smije samo raspravljati, već da mora stavljati i donositi konkretne korake. Informativne kampanje su spomenute, međutim meni je izuzetno stalo da se aktivno traži da se genitalno sakećenje može biti razlog za dobivanje mazila. Mnogi su to ponovili, ali nitko to nije vidio kao mi, kao europski zastupnici e, se zalažemo za to i da budemo jednoglasni u tome.

E, ja bih e, želio zahvaliti Europskoj komisiji na akcijskom planu i svemu što je navedeno. Ne možemo zamisliti da u 21. stoljeću bi bilo potrebno još razgovarati o ovakvim temama. Moramo se postaviti pitanje kako je moglo doći ovako daleko, kako je moglo doći do toga da ovakva strašna praksa čak se zbiva i u Europi, čak i u mojoj državi Portugalu postoje na desetke i desetke e, akcije sakačenja. To su stariji slučajevi, međutim oni postoje u praksi. Jedan slučaj bi bio previše, ali mi govorimo o desecima tisuća slučaja. Europske institucije, međunarodne zajednica i međunarodne institucije imaju toliko alata, toliko mogućnosti. Sada treba investirati u obrazovanje, e, treba poduzeti korake, treba svakako imati obrazovne kampanje za sve one regije i za sve one za koje su najveće opasnosti. Komisija želi preuzeti aktivnu ulogu kako bi ovdje konvencija o suzbijanju istanbulski. Hvala. Gospodin Marijas ima riječ jednu minutu. Poštovana predsjednice, izvješće koje je podastreto 2014. godine dolazi do zaključka da genitalno sakačenje žena, da je to moderno barbarstvo i da je to svjetski fenomen. Izvješće isto tako utvrđuje da postoje žrtve u najmanje 13 zemalja Europske unije u koju spadaju i Njemačka i Francuska i Ujedinjena kraljevina. Genitalno sakačenje je e, teško kršenje ljudskih prava a opasnost da koja se događa kroz ovu praksu mora nam biti dovoljan razlog da se odobri azil i dodatna zaštita. Upravo ovu praksu mora se iskorijeniti, moraju se zapodjenuti akcije koje bi išle u smjeru e, svakako u smjeru zaštite žrtava, a isto tako i o kaznenoj odgovornosti te zaštita žrtava. Hvala, gospođa Votmans ima riječ. Hvala, gospođo predsjednice, poštovani e, suborci. Mislim da večeras e, smo čuli zaista e, teških e, riječkih teških priča. Žao mi je što je tako mali broj nazočan i to u trenutku kada smo danas e, govorili 420 e, mladih žena je obrezano ili sa kuhinskim nožem ili će iskrvariti. samo nas 40 je ovdje koje raspravljamo o tome. Žao mi je što je malen broj muškaraca ovdje i žene imaju pravo uživati u spolnom odnosu. To mora biti naša borba. Kada pogledamo u neravnopravnosti kada vidimo koliko je malo muškaraca nazočno, onda znamo da ovo bitku nismo još dobili. Moramo uvjeriti muškarce da e, započnu ovu borbu i svi klubovi moraju to započeti. Vidio sam mnoge suborce, znam da imamo još jako puno posla dok ovo ne izbacimo iz svijeta. Gospođa Zaborska. Hvala predsjednice. Sakaćenje ljudskog tijela je nešto za čim možemo samo izraziti žaljenje. Iako ja poštujem svače uvjerenja, moram naglasiti da sakaćenje nije nešto što stoji u bilo kakvoj religiji na svijetu. Teško se mogu sjetiti koliko puta smo, kako često smo razgovarali o ovome, organizirali konferenciju usvajali rezolucije, no ova konkretna rasprava nam je pokazala da nismo daleko uznapredovali Ovo pitanje mora biti riješeno na odrešit način, moramo usvojiti svaku moguću mjeru, ali ne mislim da bismo trebali posezati za ovim kako bi smo brzopleto usvojili konvenciju iz Istanbula 2020. Ovo je nešto ovisi o državama članicama, o njihovoj nadležnosti i komisija nema pravo e, ni na kakav vršiti bilo kakav pritisak s tim u vezi.

disciplinarnoj razini i obrazovanja i e, zdravstva i socijalnih pitanja. Treba nam obrazovanje onih osoba koje će djelovati na tom području. Moramo se založiti za ovu neljudsku praksu i to na temelju nedostajućih informacija i predrasuda i e, dakle podrmljivanja žena koje se događa u svijetu. Moramo svi zajedno djelovati, osobe imaju prava, a ta prava se ne smiju na neki način oduzemati E, moraju se identificirati rizici, moramo uvjeriti obitelji e, koji e, iskorištavaju svoj godišnji odmor u zemlju porijekla i čine to horor za svoje kćeri i žene. Sakačenje e, genitalnih organa može se suzbiti. Moramo djelovati lokalni na licu mjesta, ali treba nam evropska potpora za ove lokalne organizacije. Zbog toga bi želja znati povjerenice što ćete učiniti da podupire akciju. Grazie, Presidente. I dati sulle Hvala, gospođo predsjednice. Podaci E, vezano uz netolerantnost, dakle još uvijek u trećim državama i u Europskoj imamo ogromne brojke. To su samo djelomični podaci e, prevencijske strategije, a isto tako i ciljano usmjerene mjere za sadašnje i buduće žrtve. Ne postoje jasna saznanja, e, vrlo često nema presuda i nema dojave ovih sakačenja često se žrtve boje da i roditelji e, će na neki način biti uhićeni i koji će onda imati posljedice ovih čina. Izuzetno je važno da se konkretne mjere e, da u e, kampanje senzibiliziranja, a isto tako i kulturni napredak unutar i izvan Europe. Treba suzbiti ovaj fenomen i treba spriječiti ovaj fenomen nasilja protiv žene i djevojčica. Zaključit ćemo E, Hvala. Javila sam se za riječ kao netko tko e, predstavlja grad gdje postoje zajednice u kojima se odvija genitalno sakačenje žena. To je barbarski, užasan čin i slažem se sa svime što je o tome rečeno, ali jednostavno nastojati provesti zakone ne uspijeva. U Ujedinjenoj kraljevini e, nije bilo uspješnih kaznenih e, e, gonjenja iako je tamo to proglašeno kaznenim dijelom. U Francuskoj je to malo uspješnije. Ono što je potrebno je da same zajednice shvate da ta praksa nije dobra, da nije u redu i da se potiču E, mlade žene da e, progovore o tome. Potrebno je financirati i podržavati te zajednice. Hvala. Evo im su zaključili spontano javljanje za riječ. Predajem riječ gospođi Jorovoj. Eh, Dame i gospodo, uvjeravam vas da sam i ja isto tako užasnuta i šokirana kao i vi činjenicom da ova praksa i dalje traje i da su brojke tako velike ne samo izvan Europe nego i u Europi. Eh, ja sam eh, nedavno vidjela te brojke, prije toga E, uopće nisam bila svjesna toga da je ta barbarska praksa tako duboko ukorijenjena na ovom kontinentu. Ja sam razmatrala sve moguće instrumente koje postoje u Europi i u državama članicama i moram reći da države članice imaju zakonodavstvo koje im omogućuje kazneno gonjenje ove prakse čak i ako nije izričito navedena u kaznenom zakenu uvijek ćete na primjer naći E, kazneno djelo na primjer e, teškog oštećenja zdravlja s dugoročnim posljedicama tako da države članice mogu koristiti pravne mogućnosti koje već postoje iznenađena sam što vidim e, u koliko maloj mjeri države članice to koriste mi govorimo o nultoj toleranciji genitalnog sakaćenja žena i govorimo o tome da je to kazneno djelo a e, to je činjenica to je nešto o čemu uopće ne treba raspravljati e, kada govorimo o genitalnom sakaćenju žena vrlo često čujem argumente kao pa eto vidite to je tradicija to je nešto što se radi već tisućama godina e, to je nemoguće iskorijeniti preko noći ja ću uvijek podupirati e, kulturne tradicije e, e, koje treba poduprijeti ali to se ne može reći za tradiciju e, koja je protivna svim tradicijama i vrijednostima Europske unije. Mi imamo instrumente koji proizlaze iz kaznenih zakona, iz zakona o azilu, e, čime su e, države članice obvezne e, kada e, provode postupak e, azila obratiti pozornost na ranjive osobe, a osobito žene i djecu e, koje e, su ugrožene e, od te prakse. Imamo sve instrumente koji su nam potrebni. U ovoj raspravi je rečeno da komisija nema pravo vršiti pritisak na države članice, svakako ne, ali imamo pravo poticati države članice da ne odugovlače kada je riječ o provedbi e, zakona i o borbe protiv ove prakse. E, teško je međutim boriti se protiv neke pojave ako ne znate koji su razmjeri tog problema mogla bih citirati statistike koje smo dobili iz jedne e, države e, članice u nekim e, državama je ovo vrlo ozbiljan problem a u nekima najnoviji podaci su iz 2007. godine znači da novih podataka nema u svakom slučaju zato razumijem zašto države članice nastoje iz pitati koja je situacija no kao što sam rekla e, doista je vrlo teško prikupiti pouzdane podatke stoga moramo e, i e, još više surađivati s agencijom EIG E, ja sam govorila o novoj strategiji za e, e, ravnopravnost i ista prava za muškarce i žene a jedno od poglavlja će biti borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama izradit ćemo plan akcije i nadam se da ćemo izraditi vrlo konkretne korake no po mom iskustvu plan akcije neće neće biti dovoljno pouzdana ako podaci nisu pouzdani. Dakle, tu moramo početi raditi, a upravo to i radimo. To je sve što u ovom trenutku želim reći i vjerujem da ćemo od vremena do vremena se vraćati na ovo pitanje jer je ovo doista vrlo ozbiljno pitanje i ja ću uvijek biti na raspolaganju ne samo na plenarnim e, sjednicama već i između njih i uvijek ću vam rado dati informacije o tome što radi komisija. E, razumijem da pozivate na konkretne korake i konkretne akcije. Zahvaljujem.